Sada prelazimo na izvješće Kilonen, kolegice i kolege. Puno toga se odvija po prvi puta u našim životine. Već e, jutro rano sam dobio poziv u ovom glasanju. Vidio vidio sam cijeli taj popis Dobio sam telefonski poziv, mogu vas osigurati, ja sam, sam uplanirao da ću sutra otputovati. Dakle, ja imam svo vrijeme ovog svijeta i želimo isto tako kazati da postoji mogućnost, i to poslovnik predviđa, da se glasovanje eh, provodi u blokovima, naravno vezano uz stručne službe i njihovo grupiranje i oni su pripremili ovakve blokovi. Tu postoje različita tumačenja, interpretacije, zbog toga bih eh, sada predložio da krenemo sa glasovanjem i da nakon nekog vremena ću vam postaviti pitanje želite li pojedinačno glasovati o svakom amandmanu ili ćemo preći na blok eh, vezano uz poslovnik. Kolegice, izvolite. panie przewodniczący! tu nie chodzi o czas ale chodzi o. ovo e, pitanje sada nije vrijeme već jednostavno da se treba raditi nakon glasanja da imamo dobar zakonski akt a ovo čime se sada bavimo jest da se amandmani prozivaju prema imenima autora, što znači da će rezultirajući zakonski akt e, biti loš e, po mala i srednja poduzeća, bit će loš za zaposlenost, a mi kao parlament ispašćemo smiješni. Tražimo da se dobro pripremi popis za glasanje. 1400 amandmana. Mogli bismo pripremiti dobar popis za glasanje za Strasbourg. I zato molim sve vas da podržite moj zahtjev. Herr Svotovski. Kolega Svotovski. U ime kluba zastupnika ECR Tražim da se odgodi glasanje zato što je redoslijed glasanja redoslijed kojim se krši članak 174. točka 2. i 174. točka 8. našeg poslovnika. Ovdje imamo dva isključiva scenarija. E, amandmani koji su u različitim blokovima amandmana glasati na taj način kršenje je e, pravila 179. točke 5. poslovnika. Takvi blokovi su napravljeni prema autorima amandmana, a ne prema vrstama amandmana, što je apsolutno u suprotnosti s onim što je ovdje uvriježeno. Kao rezultat toga, vrlo je moguće da je ovaj postupak postupak kojim se može manipulirati drugim riječima da sve ovo može završiti pred sudom i to po treći puta u ovom parlamentarnom sazivu zato tražim da se ovaj prijedlog za odgodu podrži. Hvala lijepo kolega. E, bilo bi mi doista drago kada ne biste pročitali samo ove izjave koje ste zapisali, već da poslušate ono što će što sam kazao. Mi ćemo krenuti sa svakim amandmanom pona osob. Kolegica prije toga je zahtjevala da se odgodi glasovanje. Ja neću vršiti nikakav pritisak i o tome ćemo glasovati, jer jučer smo već o tome glasovali, još jednom ćemo... Tko je za odgađanje? Tko je protiv? I ovo ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Antrag 629 za, protiv, suzdržani, odbija se. 630, oprostite, Prvo imamo 645, 691 i 750 koji su istovjetni, a vezano uz odbijanje priloga komisije. To ćemo prvo glasovati. Poimenično otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. 629 za, protiv, suzdržani, odbijeno 630 za, Dragi kolege i kolegice, točno znate da se uvijek odazovem za pozivima na provjeru. Sve ću učiniti za očuvanje parlamentarizma, ali ću prekinuti sve što predstavlja obstrukciju glasanja. E, provjera. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Molim, pazite na to, da je to dvotrećinska većina. E, odazvat ću se na pozive za provjeru, ali ako je sve jasno, onda nećemo provjeravati. 630 za, protiv, e, odbijeno. Provjera 630. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. 631 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 632 za. Provjera 631, to je treća provjera. 631, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno i to dvotrećinskom e, većinom. Kolegica o poslovniku. Predsjedniče, ovo su vrlo važne stvari, ali ne gubimo vrijeme. Predlažem da glasamo elektronički o svemu. Eh, oprostite kolegice Grapini, ja ću odlučivati. 632 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 633 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 634 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 635 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 618 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 619 za, protiv, suzdržani odbijeno 620 za, protiv suzdržani odbijeno 621 za, protiv suzdržani odbijeno 622 za, protiv suzdržani odbijeno 623 za, protiv suzdržani odbijeno 624 za, protiv suzdržani odbijeno 625 za, protiv suzdržani odbijeno 626 za, protiv suzdržani odbijeno 627 za, protiv, suzdržani odbijeno 628 za, protiv, suzdržani odbijeno 636 za, protiv, suzdržani odbijeno to 637 za, protiv, suzdržani odbijeno 638 za, protiv, suzdržani odbijeno 639 za protiv, suzdržani odbijeno 640 za, protiv, suzdržani odbijeno 641 za, protiv, suzdržani odbijeno 642 za, protiv, suzdržani odbijeno 643 za, protiv, suzdržani odbijeno 644 za, protiv, suzdržani odbijeno e, e, Dame i gospodo, završili smo prvi blok. E, i imamo 1100 amandmana, na, idemo na blok B. E, to su pojmenična e, glasanja 763. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. 292. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. 293 za, protiv, suzdržani. Odbijeno. 294 za, protiv, suzdržani. Odbijeno. 295 pojemnično glasanje. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. odbijeno 296 poimenično glasanje otvaram glasanje jesu li svi glasali zatvaram glasanje odbijeno 297 otvaram glasanje jesu li svi zatvaram glasanje odbija se 298 za protiv suzdržani odbija se 299 za, protiv, suzdržani odbijeno 300. Pojemnično glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. 301 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 302 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 303 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 304 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 222 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 223 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 224 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 225 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 226 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 227 za, protiv, suzdržani odbijeno 228 za protiv suzdržani odbijeno 229 za protiv suzdržani odbijeno 230 za protiv suzdržani odbijeno 231 za protiv suzdržani odbijeno 232 za protiv suzdržani odbijeno 233 za protiv suzdržani odbijeno 234 za protiv, suzdržani, odbijeno 235 za, protiv, suzdržani, odbijeno 236 za, protiv, suzdržani, odbijeno 237 za, protiv, suzdržani, odbijeno 238 za, protiv, suzdržani, odbijeno 239 za, protiv, suzdržani, odbijeno 240 za, protiv, suzdržani odbijeno 241 za, protiv, suzdržani odbijeno 242 za, protiv, suzdržani odbijeno 243 za, protiv, suzdržani odbijeno 244 za, protiv, suzdržani odbijeno 245 za, protiv, suzdržani odbijeno 246 za, protiv, suzdržani odbijeno 247 za, protiv, suzdržani odbijeno. 248 za, protiv, suzdržani odbijeno. 249 za, protiv, suzdržani odbijeno. 250 za, protiv, suzdržani odbijeno. 251 za, protiv, suzdržani odbijeno. 252 za, protiv, suzdržani odbijeno. 253 za, protiv, suzdržani odbijeno. 254 za, protiv, suzdržani, odbijeno 255 za, protiv, suzdržani, odbijeno 256 za, protiv, suzdržani, odbijeno 257 za, protiv, suzdržani, odbijeno 258 za, protiv, suzdržani, odbijeno 259 za, protiv, suzdržani, odbijeno 260 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Dragi kolege i kolegice, Ne mogu puno briš, brže, a ni vi, ni e, prevodioci. E, promatrao sam stvari. Imamo e, glasanje većinom do dvije trećine i to stalno. Pitanje da li da pređemo na predložene blokove Evo da proučimo e, to pitanje dvije, tri minute. Kolega Marinesku ima riječ. Dragi kolege, dragi potpredsjedniče, vraćam se e, na prijedlog kolege od početka. Od, o, mi sada ne glasamo o sadržaju. E, periferija protiv drugih zemalja. Ponovimo glasanje o sadržaju E, e, stavak po stavak, članak po članak. E, to nije način na koji Europski parlament glasa. Jedino ni razlog za blokove je skupina zastupnika koji predlažu amandmane. Imamo članak 4, 9, 14. Nema veze među njima. Govorimo o i e, vremenu vožnje, e, dobi e, vozača, parkiranju. Nema veze između amandmana. To ne slijedi nijedno pravilo parlamenta. Ovo je kaos koji je stvorilo osoblje parlamenta. Gospodine Marinesku, sve što ste rekli e, se da saslušati, ali ovu zadnju rečenicu odlučno odbijam. Kolega Lamberts ima riječ. Gospodine predsjedniče, e, čuo sam što je rekao e, gospodin Marinescu. Skupine po autorima, to je točno. Blokovi se sastoje na politički logični način Političke skupine, klubovi su promatrale tekst e, logistički e, na politički koherentan način i pa je smisleno da glasamo u blokovima. Imamo dva mišljenja ovdje. Ja bih osobno e, bio mišljenja gospodine Marinesku da se u parlamenta E, e, možemo e, činiti smiješnima i ako glasamo u bloku i ako glasamo po postupku koji smo do sada imali. Da tako nastavim. Moramo naći prah, pragmatično rješenje, a to se sastoji u tome da one predradnje u odboru uzmemo u obzir Stoga sam mišljenja. Ja se e, pridružujem kolegi Lambercu. Mm, mm, mm, možemo po poslovniku to napraviti ako imamo za to razloga. E, dajem riječ e, kolegi Korbetu koji je za to bio odgovoran. Da, priznajem predsjedniče da sam ovaj stavak e, pripremio u duhu e, poslovnika. E, ovo je napravljeno za ovakvu situaciju kad imamo ogroman broj amandmana, ali kad možemo napraviti skupine kako je to opisao gospodin Lambert ili na neki drugi način kako bi parlament mogao obaviti svoj posao a uz to poštujući prava zastupnika. Stoga ima smisla da grupiramo amandmane na ovaj način. To će nam omogućiti da efikasno obavimo posao, a nitko neće e, izgubiti pravo da podnese amandman. Hvala lijepa kolega Korbet. Neću sada e, uzeti javljanja za riječ po poslovniku. Čuli smo e, dva mišljenja i jedno objašnjenje. Ja bih to mogao sam odlučiti. Ja se priklanjam mišljenju kolege Lamberca. Ali sada e, pitam vas, jeste li suglasni s glasanjem u bloku? Ko se slaže? Tko je protiv? Evo, provjera. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je usvojeno. Sa dvotrećinskom većinom, ako sam dobro izračuna. Idemo od bloka B do e, od 261 261 e, do 232 tko je za protiv suzdržani odbijeno da, sada provjera otvaram glasanje jesu li svi glasali zatvaram glasanje odbijeno sa dvotreć, e, blok C tko je za tko je protiv? Suzdrani odbijeno. Blok D. Kolega u pozadini se e, javio po poslovniku. E, po kojem se članku poslovnika javljate za riječ? Ja neću glasati na takav način želim glasati e, za svaki amandman. Ja ne mogu e, na taj način glasati. Kolega Jurek. Ja sam protiv glasanja u blokovima, ali ako smo odlučili da to učinimo, ako imamo poimenična glasanja unutar blokova, onda moramo e, glasati poimenično. E, I to cijeli blok. Inače nema poimeničnog glasanja. Kolega Jurek e, do, do sada nismo glasali o bloku u kojem imamo poimenično glasanje, a Blok D ćemo glasati poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Blok E imamo jedno poimenično glasanje. Sve glasamo poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Blok F, poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. E, e, e, sa H do K smo završili time. Dolazimo do glasanja o cijelom dokumentu. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Uzvojeno. Ukazujem na tom da je i blok G završen uh, usvajanjem jednog drugog bloka. Van der Da. E, imamo identično poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Imamo, da li se protivi netko da i ovdje glasamo u blokovima? Kolega, izvolite. Hvala lijepa. Jel bi bilo moguće, glasamo u blokovima, da e, se sva, sva glasanja rad, e, obavlja elektronički, ne samo poimenična glasanja. To možemo rado tako napraviti. Blok A. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Blok B, pojmenično glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Blok C, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Blok D. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Blok E. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno blok F, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. G do H je e, završeno. Glasamo o cijelom dokumentu. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Dosemo e, do izvještaja Ertug 290 do 308 pojemnično glasanje. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Blok A. Kolega Sejkovski. po članku, e, članku 281a. Ja sam protiv ove e, vrste provođenja e, glasanja zbog razloga koje ću objasniti pismeno predsjedništvu parlamenta. Mislim da smo prekršili nekoliko članaka našeg poslovnika. molim da dadete svoj komentar. Uzimam to na znanje. Blok A, pojmenično glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Blok B, pojmenično glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Blok C. E, otvaram glasanje pojmenično. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Blok D. Pojmenično glasanje. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Blok E, pojmenično glasanje, otvaram ga. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. usvojeno. E, time su blokovi F do G završeni. Dolazimo do konačnog glasanja o cijelom dokumentu. Pojmenično glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. E, time smo kod sva tri izvještaja o kojima smo sada glasali završili prvo